The President. Good afternoon, colleagues. Dobar dan, kolege. Dobrodošli na poslijepodnevnu sjednicu koju sada otvaram. Zapisnik jučerašnje sjednice je sada dostupan i ako nema primjedbi, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodin Gera. Hvala. E, prigovaram